Konstatiram da je zapisnik usvojen. Prije nego što prijeđemo na raspravu, imam e, tri najave. E, prva najava, kao što se vjerojatno sjećate, 9. E, ožujka 2016. predsjednik je primijenio izvanrednu mjeru E, i izrekao suspenziju e, gospodinu Elfetiliosu Sinadisu, e, tako da je morao napustiti zasjedanje zbog neprihvatljivih napomena o turskom stanovništvu. 9. svibnja, nakon saslušanja gospodina Sinodinosa i u skladu sa pravilom 166 poslovnika, predsjednik je donio odluku da E, donese e, sankciju protiv e, gospodina Sinodinosa za njegovo ponašanje za vrijeme zasjedanja 9. ožujka. Sankcija se sastoji od oduzimanja prava na dnevnice u razdoblju od 10 dana. Druga napomena